uh, Let's get this Chers collègues, excusez-nous de cet euh, ajustement de, de... Dragi kolege, ispričavamo se na ovim promjenama u posljednji trenutak. Zahvaljujem svima što su došli. E, ponešto kasnimo s našim početkom. Dakle, ispričavam se za to. E, točka dnevnog reda 14. I riječ ću dati Martinu Kastleru. Zapravo ne ispričavam se najprije. Zapravo, najprije sam se zabunila u toliko što sam imala malih e, problema zapravo s dnevnim redom. Zapravo, jučer smo naznačili da će nam prva točka dnevnog reda biti točka 13 točka 1 i to je zapravo vezano e, za glasanje e, po točci 19. Zapravo radi se o amandmanima. Dobro, da budem jasna. Znate da je odbor za ustavna pitanja započeo s radom o tome da se ponovno napiše članak 81. statuta statuta parlamenta. Radi se o članku e, u kojem se govori o tome kako parlament odobrava, odnosno daje pozitivno mišljenje da je nešto usklađeno s nečim. Vidite da je okosnica rada parlamenta da su to zakonodavni tekstovi koji, odnosno su tekstovi koji mogu biti zakonodavni ili ne moraju a nakon toga potaj čitav niz tekstova kako bi se taj zakonodavni, odnosno nezakonodavni postupak prilagodio po onim sektorima po kojima se parlament izjašnjava, na primjer što se proračuna radi, to e, tu parlament ne može izmijeniti neki zakonodavni tekst, e, već može jednostavno reći prihvaća li ga ili ne. E, kolega Straskovski e, radi na tome u odboru za ustavna pitanja. Zašto se e, na tome radi? Zato što je došlo do sukoba nadležnosti između dva odbora za ustavna pitanja i odbora INTA zapravo odbor INTA bio je jako nezadovoljan radom odbora AFKO u tom pitanju. Ja sam osobno rekla da me brine e, nacrt dnevnog reda, dakle taj nacrt koji je bio na dnevnom redu odbora AFKO, zato što <clears throat> ono što je napisao gospodin AFKO E, gospodin Traskovski iz odbora AFKO nije dopuštao drugim odborima da u nekim specijaliziranim temama interveniraju. E, što se tiče recimo pitanja koje nazivamo prekooceanskim pitanjima, e, tu mi nismo mogli, na primjer, intervenirati. Na konferenciji predsjednika odbora govorila sam o tome, a kada je osim toga odbor INTA rekao da je vrlo nezadovoljan rezultatom rada odbora AFKO, to nam je dalo mogućnost da i mi nešto kažemo o tom pitanju i zato mi danas zapravo e, i e, raspravljamo, odnosno dajemo mišljenje o radu odbora AFKO. E, naš kolega Čobaori iz e, Europske pučke stranke je radio na tome. Mislim da smo došli do dobrog sporazuma i da će vaše glasanje to i odraziti. Osnovi to se temelji na tri problema. S jedne strane u onome što je napravio odbor AFKO. AFKO <clears throat> kaže imamo prvi dokument u kojem će se Europski parlament izjasniti, odnosno reći prihvaća li ga ili ne. A nakon toga postoje preporuke u kojima se kaže da se za ili protiv nečega. Izvjestitelj odbora AFKO bio je preporučio da preporuka o kojoj se mi izjašnjavamo, dakle kojemu kažemo da ili ne, da, ne sa, da jednostavno ne sadržava uvodne odredbe, već e, samo neka odobrenja nakon toga da slijedi sama preporuka. Bilo je predviđeno da e, izvjestitelj e, napravi vrlo kratak e, sažetak toga. Ja sam kolegi Čaboriju predlužila da u tom sadržaju odbora mi primjenimo zapravo uobičajeno pravo to jest ako se to e, ne izglasa, ako se dakle sažetak koji nije bi bio u skladu s preporukama jednostavno povuče. Postoji još jedna stvar i privlačim vašu pozornost na to jer mislim da nam to u početku nije bilo jasno. Ono što je odbor za ustavna pitanja predložio jest budemo li se mi složili s onim što kaže izvjestitelj, zapravo to zabranjuje parlamentu da odbaci tekst koji joj je strt, ako e, ona mora, ako parlament mora dati mišljenje o tome radi li se u nečemu što je e, usklađeno. I tu mislim parlamentu e, zapravo oduzima naše demokratsko pravo, jer ako parlament ne kaže e, da, onda mora imati pravo reći ne, a ovdje nam se sada brani da kažemo ne. A nama se zapravo kaže ili ćete reći da ili će stvari ostati takve kakve jesu sve dok vi ne pristanete na to reći da. Malo e, zapravo to e, karikiram, ali u osnovi se radi o tome. Mislim da je naš kolega e, Čabaori zapravo e, se slaže s ovim što sam ja sad rekla i to mi je drago jer mi moramo to izmijeniti kod e, odbora AFKO. Mislim se tako da naš odbor mora moći intervenirati u ovakvim slučajevima. I tu zapravo dolazimo do srednjeg dijela kompromisnog kompromisa koji vam predlažemo, a mi smo se tu složili s gospodinom Orijem i zapravo to moram reći da mi je drago. I za kraj e, privlačim vašu pozornost na amandman sedmi, predložen od strane kolege Čaborija i to je izvrstan amandman. Tu se kaže da e, sažetak o kojem će se glasovati e, posebno, dakle a posebno o preporukama, dakle da u e, tom e, sažetku gdje autor amandmana u e, prvobitnom dijelu predlaže da rezolucija bude temelj za pregovaranje s, s odborom, a ja bih htjela ići dalje, da ta rezolucija mora ići i dalje, da to mora biti temelj za mandat koji dobiva odbor. E, baš kao što smo to napravili i u slučaju ugovora o e, našim prekooceanskim e, temama o kojima sam malo prije govorila. Oprosti da sam, eto, e, tako e, se odmah bacila u sve ove stvari rano ujutro. Ne znam da li je sve jasno i netko želi nešto reći. Evo, Alejandro. Hvala vam predsjednica, na ovom objašnjenju i što ste ovoliko aktivni. Drago mi je da vidim da sposobnosti parlamenta i ovog odbora su u jako dobrim rukama i da ih doista branite. Htio bih komentirati amandman 7 mm, grupe SND-a je ono što smo zapravo htjeli postići dakle unutar redovnih postupaka da dakle našu bitku dovedemo do konferencije predsjednika i da nas se uzme dakle kao odbor koje daje e, mišljenje. Zato što imali smo jako puno prilika u kojem članak 7 i horizontalna klauzula dakle da se sva pitanja moraju sagledati dakle sa stajališta socijalne politike. Čini mi se da, kao da je to komisija zaboravila. I bilo je doista jako puno takvih slučaja za vrijeme ovog saziva. Elementi socijalne politike su doista bili nisu bili dovoljno uzeti u obzir i zato mislim eh, da nas se treba, eh, da nas se treba pitati za mišljenje u skladu sa tim odredbama. E, baš tako. Da li se još netko javlja za riječ? Ne. Onda ćemo, znači, malo kasnije glasati o tome. Dakle, o amandmanima koju upućujemo odboru AFKO. Prelazimo sada na točku broj 14, gdje gospođa Slovjetska zamjenjuje izvjestilja Martina Keslera koji danas ne može doći. Dakle, radi se o nacrtu mišljenja nacrtu mišljenja što ga je on namjeravao predstaviti o e, ženama migranticama koje nemaju nikakve isprave i koje se nalaze u Europskoj uniji. Izvolite gospođo Jaslovjecka. Hvala. Drage kolege, e, među osobama koje nemaju isprave u zemlji kamo idu su uglavnom ušle na legalan način u Europsku uniju. Međutim, nakon nekog vremena su <clears throat> se jednostavno našle bez odgovarajuće dozvole boravka ili rada. Takvi e, migranti bez isprava su zapravo vrlo često rezultat e, činjenice da postoje složene politike oko kojima migranti nemaju nikakvu kontrolu. Žene i djeca su najranjiviji među žrtvama ovakve E, situacije, naročito one koje su jedini koji su preživjeli neku e, e, nasilje bilo obitelji ili na poslu. Žrtve često nalaze pred mogućnosti da budu deportirani i zapravo često im se nječu osnovna prava. Ovdje što želimo postići? Kada neka žena koja nema isprava, a naročito one među njima koje su maloljetnice ili su pak trudne i kada one tražu liječničku pomoć, onda se oni ne smiju e, zapravo u njima gledati kao netkoga ko je nešto skrivio. Trebamo pokušati zaštititi te žene od diskriminacije i e, nasilja i to u cijeloj Europi. Osnovna stvar koja nas mora voditi jest humanost. Martin Kessler pozdravlja e, mišljenje odbora za ženska pitanja o ovom izvješću. Migrantice koje su bez isprava imaju mnogo problema zbog kojih ne mogu doći do osnovnih e, stvari s područja zdravstva, zaštite na radu i tako dalje. Traži se da socijalni partneri se također pozabave pitanjima tih žena bez isprava na radu kako bi ih se uputilo da mogu ostvariti svoja prava na bolji način, kako bi se uvele minimalne norme za sankcije prema onim poslodavcima koje neispravno postupaju sa državljankama trećih zemalja. Žene e, koje imaju takvu vrstu problema morale bi se moći obratiti e, psiholozima, socijalnim radnicima i e, psiholozima kao i E, vjerskim savjetnicima. Njima je potrebna e, posebna zaštita ponaosob trudnicama i naročito moraju biti sigurne da će njihova djeca dobiti e, izvod iz matične knjige rođenih, drugim riječima da će biti registrirana kada se rode. Martin Kessler mi je zamolio da je on pokušao ovdje se osvrnuti na najbitnija pitanja, međutim ako imate još dodatnih primjedbi, on eh, je spreman da ih uzme u obzir. Hvala. Gospođo Jakon Sari, imate riječ. Vrlo često govorimo o ilegalnim imigrantima. Osoba kao takva ne može biti ilegalna. E, zato mi koristimo ovdje termin osobe bez isprava odnosno osobe koja nije evidentirana. To je jako bitno jer u gospodarska kriza uzrokovala i veliku socijalnu krizu. A ti neevidentirani e, neevidentirane osobe e, su imale dosta problema. Recimo u Nizozemskoj pa čak i u Finskoj žena koja dođe u određenu zemlju treba roditi, nema nikakvih isprava i onda je se traži 500 eura kako bi mogla ući u bolnicu. To je sa europskim sustavom zdravstvene zaštite zapravo neprihvatljivo. <clears throat> Moramo Mm, dakle, na pravilan način u sve to uključiti socijalne partnere. Osim toga, moramo podsjetiti komisiju da je su sve naše imigratske politike zapravo nedovoljno razvijene. Radi se o osjetljivom i teškom pitanju izuzetno je teško pronaći nešto u ovom e, paketu zakona koji je zapravo prvično e, konfuzan. Moramo o tome raspravljati i na plenarnoj sjednici i drugdje. Govorimo ovdje o gospodarskoj krizi, a e, mi se vrlo loše ponašamo prema tim ljudima bez isprava. Hvala lijepa. Da li još netko želi uzeti riječ? Jean Lambert, izvolite. Hvala. Htio bih se zahvaliti također i izvjestiteljici. Jasno mi je da ima puno problema i koliko je teško sve to staviti u mali broj riječi. E, podsjetimo se konvencije Međunarodne organizacije rada o migrantima. E, znate da e, žene se vrlo često dođu nekamo, oduzme im se putovnica i onda zaista imaju puno problema. Moramo negdje ipak naći mogućnost da kažemo ti ljudi moraju imati pristup E, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi, ovo što je gospođa Konsari upravo rekla je vrlo e, ispravno. Mi zaista moramo se pobrinuti za trudnice i e, za novorođenčad. Mi znamo koliko je ta faza razvoja ključna za daljnji razvoj. Hvala. Hvala puno. E, vi ste spomenuli konvenciju Međunarodne organizacije rada. E, Posjetimo se da je ona stupila na snagu 5. rujna ove godine. Nažalost, ratificirali su je samo dvije zemlje iz Europske unije, Njemačka i Italija. Mm, dakle, e, usprko svih poteškoća u kojima se nalaze naše vlade, mislim da bi se članovi našeg odbora moraju individualno aktivirati i tražiti od svojih vlada da se to ratificira jer mi smo puno na ovom odboru radili kako bi se ratificirala ta konvencija. Hvala. Da li još netko želi uzeti riječ? Ne. Je li ovdje e, predstavnica komisije i želi li ona uzeti riječi? Hvala. Možete kratko govoriti, gospođo Ardovino, i nakon toga moramo glasati. Hvala vam. Samo ću biti kratka i možda još nadodati neke elemente na par točaka koje se spominju u vašem nacrtu mišljenja. Što se tiče direktive 52 iz 2009. koja se bavi minimalnim standardima e, za sankcije i mjere protiv e, osoba bez isprava. E, mi trenutno procjenjujemo transpoziciju ove direktive i Rezultati ćemo imati sljedeće godine, što se tiče transpozicije 30, direktive 36 iz 2011. o borbi protiv trgovine ljudskim bićima i zaštite žrtava u državama članicama. E, rok za transpoziciju prošli travanj istekao i trenutno smo u procesu također procjene kako je to prošlo. Izvješće će komisija objaviti 2016. Što se tiče pete točke, dakle detaljnog istraživanja koje se traži o broju i situacijama nedokumentiranih osoba u Europi, dakle to je još uvijek otvoreno pitanje i možda bi bilo korisno reći da kao što je prije objavljeno i najavljeno, komisija će započeti studiju o odnosu spolova, odnosno točno situaciji žena što se tiče trgovine ljudskih bića. I dakle, rezultat ćemo dobiti kroz možda godinu, godinu i pol dana. Hvala. Ja pretpostavljam da ćete vi, gospođo, zamijenili izvjestitelja o njega o svemu tome obavijestiti. Hvala. E, Gospođa Slovjecka, da li se slažete na postupima na taj način? Dobro, dakle, amandmani se mogu ulagati do 14. listopada u podne. 5. E, studenog će se raspravljati o amandmanima, kompromisni 25 studenog, a 26. će se glasati o svemu tome, dok će se početkom rujna, 5. rujna, o tome izjasniti odbor za ženska pitanja. Gospođa Omen Reuten nije još došla, ona nam je trebala govoriti o trijalogu od sinoć, pa onda predlažem da o tome raspravljamo nakon glasanja. Krećemo sa točkom broj 17 glasanje o zakonodavnom izvješću kolege Sarije Saje. Radi se o nacrtu izvješća s ciljem da se izmjene direktive 92, 58, 98, 24, 2004, 37 kako bismo ih uskladili s uredbom 1272 o etiketiranju substanci tvari i mješavina. Radi se zapravo o zakonodavnom tekstu koje je trebalo pročistiti. Naš e, naša je jako puno i profesionalno na tome radila. E, možemo li zajedno raditi na amandmanima 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12? Ne, ne mogu. E, dakle, za protiv 4. Za protiv suzdržano usvojeno 5. Za protiv suzdržani usvojeno 6. Za protiv suzdržani usvojeno 7. Za protiv suzdržani usvojeno 8 za protiv suzdržani usvojeno, 9 za protiv suzdržani usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno 15 za protiv suzdržani usvojeno. 16 za protiv suzdržani usvojeno. 17 za protiv suzdržani usvojeno. 18 za protiv suzdržani usvojeno. Dakle, u cijelosti usvojeni. E, uvodna odredba 1, kompromis A, dva kluba zastupnika su ga prezentirala za protiv suzdržani usvojeno peti, kompromis B, za protiv suzdržani također usvojeno. Zatim e, uvodna odredba 7 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 24. je e, i o njemu ne glasamo. Sada elektronskim putem glasamo o cijelom nacrtu izvješća. E, dvije osobe nemaju glasački u karticu. Jesu li svi mogli glasati? Glasanje je zatvoreno. 32 glasa za. E, prema tome usvoja se 34 glasa za. Da, ne, ne znam, moramo vidjeti, nismo sa svim završili, sad moramo vidjeti što kaže izvjestiteljica. Sada smo o e, nacrtu zakonodavnom e, prijedlogu i sada otvaram glasanje. Svi ste glasali, prema tome glasanje je zatvoreno. 35 glasova za, 3 protiv, 0 suzdržanih. Moramo sada provjeriti hoćemo li dati mandat za pregovore izvjestiteljici i ekipi pregovarača u kojoj će biti izvjestiteljica Sarije Saja e, koja će predstavljati Pučene, Ole Kristensen za socijaliste, e, Martin Esnik za liberale, Kalin Mederink za E, zelene, a za ECR e, Antea McIntyre. Podsjećam vas da kako bismo dali mandat za pregovore na osnovi zakonodavne rezolucije, ovako kao što smo upravo izmijenjeni, potrebno je da barem 25 članova glasaju za to. To ćemo načiniti elektronskim putem, otvaram glasanje. Jeste li mogli glasati? Glasanje je zatvoreno. 36 za čestitam izvjestiteljici. Alors, euh, Nous devrions en principe voter Morali bismo izglasati u osnovi 18. Eh, točku, međutim, eh, iako je to protiv svih pravila, gospođa Papadopulo je zamolila da odmah glasamo o njezinom izvješću. Je li netko protiv toga? Nije nitko protiv toga. Hvala lijepa i to u njezino ime. Prelazimo sada na točku 24. Dragi kolege, podsjećam vas da je usvajanje dnevnog reda ono što radimo na prv dana našeg rada i to je puno bolje naznačiti u tom trenutku. E, dakle, sada je ovo nacrt mišljenja gospođa Antigone Papadopoulo. Radi se o mišljenju odbora LIBE. o prijedlogu za ulazak e, u građana e, treće zemlje kako bi došle na e, raditi kao istraživači studenti ili oper i volonteri. 21. Za protiv suzdržani odbija se za, protiv, suzdržani, odbija se. 23. izvjestiteljice za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. za, protiv, sadržani, e, suzdržani, odbija se. 26. iste autorice za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. iste autorice za, protiv, suzdržani, odbija se. 94. nije se mogao prihvatiti. Članak 23F kompromis G usvaja se. članak 3. točka 9. amandman 96. Jean Lambert i Malike Atuper. Tko je za protiv? odbija se. Članak treći, točka i kompromis H usvaja se 99. otpada. E, treći točka M kompromis I od tri kluba zastupnika za protiv suzdržani usvaja se članak treći točka L izvjestiteljice tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 32 istog autora, za, protiv, suzdržani, usvaja se 33 za protiv suzdržani usvaja se 34 isti autor za protiv suzdržani odbija se 35 isti autor za protiv suzdržani odbija se 101 starije saje za protiv suzdržani provjerit ćemo e, provjeravamo 101 glasanje otvoreno svi su glasali glasanje zatvoreno 19. 19 za, 20 protiv, znači nije usvojeno. Članak četvrti, paragraf drugi. To su amandmani Sarije Sajđin, Lambert i izvjestiteljice koji ću spojiti tko je za protiv sudržani usvaja se. Članak 6. točka C, amandman 104. Jean Lambert. Za protiv suzdržani usvaja se članak 6. točka F, amandman 37. izvjestiteljice. Za protiv suzdržani odbija se. Amandman pet, Jean Lambert, Malika Benarabt, tko je za protiv suzdržani odbija se. A članak šesti točka F, nove nakon dakle točke F, e, amandman 33. izvjestiteljice za protiv suzdržani usvaja se. Članak 7. paragraf 1 kompromis je tko je za protiv suzdržani usvaja se. Nakon toga stavak prvi, amandman 40. izvjestiteljice tko je za protiv suzdržani odbija se. Članak 41. izvjestiteljice tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Članak 7. paragraf peti, kompromis K, za protiv suzdržani, usvaja se članak sedmi, paragraf šesti, kompromis L, kojeg prezentiraju tri kluba zastupnika, za protiv suzdržani, usvaja se. Zatim članak šesti, amandman M, izvjestiteljice, tko je za, protiv suzdržani, odbija se. Članak 45. iste izvjestiteljice, oproste, amandman 45. za protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 109. nije prihvaćen. E, Presljedeći amandman kompromis M, dva kluba zastupnika za protiv suzvani usvaja se. Amandman 47. izvjestiteljice tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno <clears throat> da se odbija, ali moramo to provjeriti. Provjera o 47. amandmanu. Glasanje otvoreno, svi su mogli glasati. Glasanje zatvoreno. 16 za, 22 protiv, prema tome odbija se. 48. Tko je za? Protiv, suzdržani odbija se. 49. Za, protiv, suzdržani odbija se. 50. izvjestiteljice Tko je za? Protiv, suzdržani usvaja se. Članak 12. pod paragraf 1 kompromis N kojeg prezentiraju dva kluba zastupnika za protiv suzdržani usvaja se. Članak 12. paragraf 1 pod paragraf 1 točka B dva amandmana koje se, odbi, se miču dakle Džinlamet Malika Benera, to su identični, zajedno njih glasamo, sa protiv suzdržani odbija se sada kompromis koji prezentiraju tri grupe, za protiv suzdržani usvoje. se. Članak 53. izvjestiteljice za protiv suzdržani odbija se. Amandman 115. nije se mogao prihvatiti. 104. izvjestiteljice za protiv suzdržani odbija se. 116. E, glasamo za njega tko je za, protiv, suzdržani. E, Amandman kolegica Risa se usvaja članak 12. Nadje Hirš. E, tko je za, protiv, odbija se. Možemo sada glasati o kompromisu 5. Presencijere dva kluba zastupnika. Za suzdržani, usvaja se članak 16. Dva amandmana za izbacivanje. Jean Lambert i Nadje Hirš, tko je za, protiv, služenju, odbija se članak 13. E, usvaja se, pardon. E, moramo provjeriti ipak. O 119. i 120. E, za, otvaram glasanje, su svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 17 glasova za, 21 protiv. to se odbija, ne. Oproste, 19.19. Ipak se, dakle, odbija se. A, zaista to smo morali provjeriti. E, Stojana Sarije tko je za, protiv, služeni u sve se. 124. E, i Malika Benarabe e, za protiv slušanja odbija se. Sada glasamo o kompromisu sljedećeg članka za protiv suzdržani usvaja se. Članak 14. točka B, amandman 57. izvjestiteljice tko je za, protiv suzdržani odbija se. 125. Sarije Sajet tko je za, protiv suzdržani, mislim da je usvojeno, ali ćemo provjeriti. Provjeravamo 125. Sarije Saje. Otvaram glas. devetnaest za protiv nije usvojen. Kompromis 14 za protiv za protiv suzdržani usvaja se. Za protiv suzdržani odbija se. 60. i iste autorice. Tko je za protiv e, suzdržani? Evo moramo to provjeriti. Otvaram glasanje. Jer ste li svi glasali? 15 za 24 protiv. E, odbija se 128. Sarije Sajet koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61. Izvjestiteljice tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 129. Jean Lambert tko je za, protiv, provjerit ćemo, provjeravamo 129. Jesu li svi mogli glasati? Dvadeset za, devetnaest protiv, usvaja se 130. trideset sarije saje. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani usvaja se 131 iste autorice zaprotiv protiv se 164 i e, izvjestiteljice odbija se 131. Sarije Sajet, pardon, 132. Sarije Sajet, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo 132. Sarije Saje, jeste li svi glasali? Glasanje zatvoreno. 19 glasova za, 19 glasova protiv, dakle nismo ga e, usvojili, ali imate pravo, morali smo provjeriti. Amandman 133. Nadje Hirš, tko je za, protiv, sudzvani usvaja se. 134. Sarije Sajet, koji je za, provjerit ćemo 133. Otvaram glasanje, svi su glasali. Glasanje je zatvoreno. 20 glasova za, 19 protiv, usvaja se. Amandman 134. Sarije Sajet, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135. Jean Lambert, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 135. Jean Lambert. Glasanje otvoreno. Jeste li si glasali? Glasanje zatvoreno. 20 za, 19 protiv, usvaja se istom većinom. Amandman 136. Jean Lambert koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137. iste autorice. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 138. iste autorice. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. <clears throat> Ovdje postoji jedna stvar na listi za glasanje koje nisam shvatila, pa nećemo prvo glasati o amandmanu 65. već u kompromisu S, koje je za, protiv, i odbija se. A sada glasamo o amandmanu 65. Antigoni Papadopulo. Kompromis S. Dakle, amandman F provjera, to je kompromis S provjeravamo. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje zatvoreno. 31 glas za, 8 protiv, usvaja se prelazimo na članak 23. paragraf 3. kompromis T. Tko je za, protiv, suzdržan i usvaja se. Članak 24. kompromis U. Tko je za, protiv, suzdržan i usvaja se. Članak 24. A, amandman 136. Sarije Saje. 146. 146. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja. Amandman 147. On zapravo otpada je smo je već pokriven jednim drugim amandmanom. Da li se izvjestiteljica slaže s tim? E, odnosno autorica amandmana, a izvjestiteljica se slaže. Amandman 69. E, izvjestiteljice nisu mogli prihvatiti. Prema tome, u bloku sada glasamo o članku 25. amandmane 148, 149, 158, e, 151. Jean Lambert, tko je za, tko je protiv, tko se suzdržava, odbijaju se i na taj način nismo izmijenili dakle članak 25. I sada amandman 152 Nadje Hirš tko je za protiv tko je za protiv tko se suzdržava usvaja se a mislim sam si da ste i to tražili dakle provjeravamo amandman 152 otvaram glasanje Jeste li si glasali? Amandman 152. Glasanje je zatvoreno. 20 glasova za, 19 protiv, usvaja se. I sada imamo većinu od jednog glasa. Amandmani e, 100 nisu se mogli prihvatiti. Glasamo o članku 72. izvjestiteljice u uvodnom dijelu. Tko je za amandman 72. za protiv suzdržani usvojeno? A sada možemo odmah glasati o amandmanu 165. Nadje je za protiv suzdržani. Mislim da se usvaja, međutim provjerit ćemo. Otvaram glasanje na manu 165. Svi su glasali. Glasanje je zatvoreno. 20 naprama 19. To je dakle usvojeno. 73. se povlačen. 74. Izvjestiteljice za protiv suzdržani odbija se. 75. Izvjestiteljice za protiv suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na članak 31 prvi, stav prvi, amandman 77. autorice, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155. starije Saje, tko je za, protiv, 158. 158. oprostite, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada uvodnim odredbama 3, amandman prvi izvjestiteljice za, protiv, suzdržani odbija se amandman drugi iste autorice za protiv suzdržani usvaja se amandman treći iste autorice e, za protiv e, suzdržani odbija se amandman četvrti iste autorice za protiv suzdržani usvaja se nakon toga uvodna odredba deveta e, za protiv suzdržani usvaja se Uvodna devet, amandman 6 iz za protiv suzdržani usvaja se. O 70, s 89. nećemo glasati, 79. nećemo glasati, 80. Amandman 80. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna odredba 12. E, amandman o tome za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 8. Uvodne, na, na uvodnu napometu broj 12. Izvjestiteljice tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 9. Istog autora za, protiv, suzdržani odbija se. 10 istog autora za protiv suzdržani odbija se 11 iste autorice za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 12 iste autorice. Na, provjerimo amandman 11. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 18 glasova za, 21 protiv, dakle ni odbija se amandman 12 izvjestiteljice. Tko je za, protiv, suzvanju sve se. Uvodna odredba 25, amandman C za, protiv, služanju uzmija se. E, Uvodna odredba 28, amandman 84, Jean Lambert, za proces suržani odbija se. 85, Sarije Zajeo, uvodna odredbi 13, za protiv suzdrž... 30, e, za je usvojeno je. Amandman 14, o uvodno odredbi 33, usvaja se. E, amandman 15, izvjestiteljice na istu uvodnu odredbu, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 87. Izvjestiteljice. Ne. Amandman 87. Nadje Hirš. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis D dvije kluba zastupnika za protiv suzdržani usvaja se. Uvodna odbija 33, amandman 16 izvjestiteljice za protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 18 glasova za, 21 protiv. Nije usvojeno. Amandman 17 je pokriven, amandman 18 Izvjestiteljice za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna odredba 34. Kompromis E. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 91. je odredbi 31. Nadije Hirš. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 92. Sarije Sajet. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dolazimo sada do provjere 90, amandmana 92. Sarije Saje na uvodnu odredu 33. Tko je za? Jeste svi glasali? Glasanje zatvoreno. 17 za 21 protiv, nema suzdržanih, odbija se. Uvod na odredba 33. Glasamo o kompromisu F. Dva kluba zastupnika. Tko je za, protiv, suzdržan i usvaja se. A sada glasamo o svemu zajedno elektronskim putem. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. 30 glasova e, za, 8 protiv, nitko nije suzdržan. Čestitamo izvjestiteljici. Ponovno se vraćamo dakle na e, naš e, glasanje izvješće Adama Kosa. Radi se o mišljenju ne ne, mi smo odgovoran odbor za to, nadležan odbor za to a radi se o tome da se mora uspostaviti opći okvir za e, jednako pravnost na području zapošljavanja a također e, od nas mišljenje traži odbor Libe. E, E, paragraf 33, amandman 17, Elizabeth Schroeder za protiv suzdržani. Ne, nije jasno. Amandman 17, Elizabeth Schroeder, Otvoram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 17 glasova e, za, 20 protiv. Odbija se. Amandman 18. Rakitići. Ko je za protiv suzdržani odbija se. Amandman 19. istog autorice za protiv suzdržani e, usvaja se. 20. iste autorice za protiv suzdržani usvaja se. Sada amandman 3 kluba e, za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 23 za protiv suzdržani usvaja se. 23. iste autorice za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 3. amandman 24. Elizabeth Schroeder uz usmeni amandman izvjestiteljice. Ako nitko nije protiv usmenog amandmana, glasamo o amandmanu 24. za protiv suzdržani usvaja se. Nakon paragrafa 3, paragraf 2 odbora Libe. Za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf četvrti, provjera u paragrafu 2 odbora Libe. Otvoram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje zatvoreno. 20 glasova za, 16 protiv, 2 suzdržana, usvaja se. Paragraf četvrti odbora Libe za protiv suzdržani usvaja se. Nakon paragrafa s paragraf četvrti kompromis C dva kluba zastupnika za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf četiri amandman 27. Elizabeth Šredert tko je za protiv suzdržani Mislim da se odbija, ali možemo... Ne, usvaja se, usvaja se. Provjerit ćemo ipak. Amandman 27. Elizabeth Schroeder provjera elektronski putem. Glasanje je otvoreno. Jeste svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 18 glasova za, 20 protiv. Dakle, nije usvojeno. Odbija se. Nakon toga paragraf 4 kompromis D, Četiri kluba zastupnika za, protiv, suzdržani usvaja se paragraf 5, amandman 25. E, Adama Kose e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 22 pour, 16 contre. C'est clairement euh, adopté. Ovo je jasno usvojeno. Paragraf 12. Odbor Libet koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, Amandman 30. Minodoret Libeti. koje je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 30. Teodore Klibeti. Jeste svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Osamnaest naprema dvadeset odbija se. Amandman 31. Minodore Kleveti i imamo usmeni amandman. Vi, ali koliko vas ima? tri osobe se moraju dići u zrak da bismo se e, usprotivili usmenom amandmanu. Dakle, on nije usvojen. Dakle, sada glasamo amandman 20. rekli Veti. bez usmenog amandmana za protiv. E, suzrani 31. se usvaja, 33. mi dorekli veti s usmenim amandmanom. li se netko protivi usmenom amandmanu? Ne. Glasamo o amandmanu 32. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Nakon toga, paragraf 8. amandman 33. mi dodorekli veti tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 34. Lase Srđana. Sržana, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. mi dorekli vetit, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Paragraf osmi i dalje, amandman 38, rekli Veti, uz usmeni amandman autor amandmana. Da li je netko protiv gospodine Koza, vi ste tražili riječ? Možda, sam, možda ste malo prebrzo išli, no htio bih povući amandman 35. Tako da ne možemo glasati na amandman 35 zato što ga je autor povukao. Hvala vam izvjestitelju što ste to rekli, ali nisam jednostavno stavila na glasanje amandman 35. E, ja sam htjela požuriti glasanje i zato jednostavno ono što je povučeno nisam niti spomenula. Pitanje koje se sad postavlja je je li netko protiv usmenog amandmana o amandmanu 38. što ga je podastrla autorica amandmana Minodora Kliveti. Dakle, ako se nitko nije protiv toga, stavljam na glasanje amandman 38. Izvolite, Adame Kosov. Ja sam u ime e, kluba zastupnika protiv. Protivim se usmenom amandmanu. Dakle, otpada usmeni amandman, glasamo o amandmanu 38. u prvobitnoj verziji. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerava se. Provjera amandmana 38. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 15 glasova za, 19 protiv, 4 suzdržana. Amandman 38. nije usvojen. Amandman 39. iste autorice tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Paragraf 10. amandman 40. Daniel van der Stup. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Paragraf 11 isti e, amandman 42. istog autora za protiv suzdržani usvaja. Paragraf 11. amandman 42. E, Lasla Srđana za protiv suzdržani odbija se. Paragraf 12. amandman 43. Adama Kozet ko je za provjera u amandmanu 42. Glasanje je otvoreno. Jeste svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 22 glasa za, 16 protiv. Imate pravo, usvaja se, amandan 43. Adama Koze. E, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Adaman 43. Adama Koze uz usmeni amandman izvjestitelja. Je li netko protiv tog usmenog amandmana? Nije. E, dakle, glasamo o tako izmijenjenom amandmanu. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 13. kompromis E. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 21 e, za, 17 protiv, kompromis E se usvaja. Paragraf 13. kompromis F, dva kluba zastupnika. Tko je za? Protiv? Tko je za kompromis F? Protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 14. Amandman 47. Laslo Serđana tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 48. Izvjestitelja za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 15. Paragraf 1. Komisije odbora Libe za protiv suzdržani usvaja se paragraf 5 istog odbora za protiv suzdržani usvaja se paragraf 6 istog odbora za protiv suzdržani usvaja se paragraf 13 istog odbora za protiv suzdržani usvaja se Paragraf 16. kompromis G ko četiri kluba zastupnika za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 16. Stav treći odbora Libe za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 50. Minodo rekli bedni, ako nema nitko protiv ustavnog amandmana, glasamo o tako izmijenjenom amandmanu. Tko je za? Molim vas, nemojte tako intervenirati usred glasanja. Izvjestitelju. Izvolite. Ja sam protiv usmenog amandmana e, što se tiče kompromisa 50. Amandman 50. sada se stavlja na glasanje bez usmenog amandmana. Tko je za amandman 50? Protiv? Provjerit ćemo. Provjera o amandmanu 50. Jeste li svi glasali? Glasanje je zaključeno. Osamnaest glasova za, dvadeset protiv, dakle usvaja se. Paragraf 16. Amandman 51. Kinge Kunst, tko je za? Odbija se. Paragraf 16. Odbora Libet tko je za? protiv suzdržani usvaja se. Paragraf osmi odbora Libe. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna odbija 25. Tko je za... A, Zapravo nemam tu jednu stranicu i vidim da sam pobrkala sve stranice. Dakle, nakon paragrafa 16. Glasat ćemo u paragrafu 9. odbora Libet koji je za, protiv, suzdržani. Usvaja se paragraf 16. amandman 52. Adama Kozet koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Nakon paragrafa 16. amandman 51. mi nadorekli Beti s usmenim amandmanom što ga predlaže izvjestitelj. Je li netko protiv usmenog amandmana? Nije. Prema tome glasamo o u 53. koji je koji u izmjenjenoj formi tko je za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 16. Amandmani 54. i 55. otpadaju. Sada od, prelazimo na ovaj dio odobrenoga i tu je izvjestitelj pokazao jedan e, e, citat koji je sličan uvodnoj odredbi predlažem zapravo da glasimo sada o prvom dijelu teksta koji čini se izglede na citat jer kaže s obzirom na Europsku povelju ljudskim e, pravima sa e, posebnim e, pozivanjem na kršenje ljudskog dostojanstva bez E, riječi human rights. Možemo... Ovaj, ovaj, ovaj amandman je dobar. Ne, zapravo problem koji imamo što se tiče ovog citata je to što ne možemo u njega unijeti nekakvu osudu ili e, neku procjenu, dakle to je samo referenca. I ako želimo imati citat e, kao što bi on trebao biti, dakle kao referenca, onda moramo ukloniti ovaj dio koji je predložio izvjestitelj s kojim bismo zapravo ušli u područje procjene, procjenjivanja prava. Dakle, ovaj dio amandmana e, ćemo morati ukloniti. Stoga stavljam ovaj prvi dio prvog amandmana, gospodine Koze, na glasanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Zatim imamo drugi dio gdje također imamo usmeni amandman od strane izvjestitelja i e, dakle koji isto tako se tiče jednog dijela koji je poput posuđivanja koje postoji netko koji je protiv usmenog amandmana. Usmeni amandman se ne usvaja. I zato otpada ostatak. Sad ćemo glasovati o amandmanu drugom od Sirio Vir, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim treći amandman, Elizabeth Šuder, on je povučen, tako da možemo preći na uvodnu odboru D, kompromis A, tko je za? Protiv, suzdržani, Usvaja se. Zatim imamo amandman peti Minodora Kliveti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo. Elektronička provjera petog amandmana. Otvaram glasovanje. Euh, le vote est clos. Zatvaram glasovanje. Dakle, imamo 21 glasa za, naspram 17 protiv. Amandman peti je usvojen. Možemo sada glasovati o šestom amandmanu Adama Kozet Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Uvodni, uvodna F, sedmi amandman Elizabete Schröder odpada kao i osmi, deveti i deseti amandman, stoga ćemo preći na uvodnu odredbu G. Jedanesti amandman Elizabete Schröder, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronička provjera 11. amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Osamnaest za, 20 protiv, e, nijedan glas suzdržan, odbačeno je. 12 amandman je povučen, stoga prelazimo na uvodnu odredbu H. Tu nećemo glasati 13 amandman jer nismo usvojili 51. amandman, stoga prelazimo na 14. amandman gospodine Čabe Orija. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna odredba I Otpada. I stoga možemo napraviti krajnje glasovanje. Prije završnog glasovanja želite li nešto reći? Izvolite. Da, hvala vam. Trebamo imati na umu činjenicu da je današnje glasovanje bilo eto ovako kako je ispalo. Radi se o amandmanima o kojima smo se usuglasili s izvjestiteljem. Radilo se o usmenim amandmanima za koje sam znala da ćemo imati podršku. Dakle, u međuvremenu moram reći da se dosta toga promijenilo jer je ovo, ovaj ishod glasovanja dosta iznenađujući. Klub zastupnika socijalista i demokrata je odlučio ne dati svoju podršku za ovo izvješće. A zašto? Dat ćemo vam objašnjenje zato što se ovdje za nas radi o jednom vrlo važnom izvješću. Mnogo smo amadmana uložili, imali smo vrlo kratki rok za to. Pokušali smo biti otvorenog duha, no uzevši u obzir e, ove okolnosti, nažalost, e, nećemo podržati ovu podršku, glasovat ćemo protiv. Hvala. Hvala vam. Imali drugih želja za objašnjenje i glasovanje? Ne. Onda u tom slučaju glasujemo o krajnjem nacrtu izvješća gospodine Koze. Elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 17 glasa za, 19 protiv, nijedan glas suzdržan izvješće Adama Koze nije usvojeno. I e, stoga nećemo dati naše mišljenje. Predsjedavajuću se ispričavam. Donc, nous n'avons pas adopté euh, le rapport d'initiative. Dakle, nismo usvojili izvješće na vlastitu inicijativu Adama Koze o e, uspostavljanju direktive vijeća o provedbi koji se tiče općeg okvira za ravnopravan tretman e, pri zapošljavanju. Da, predajem riječ izvjestitelju. Ako se želi izjasniti, gospodin izvjestitelj, izvolite. Köszönöm szépen na szót. Ez a fejlemény meglepő volt számomra. Zahvaljujem vam. Ovo je mali iznađujući razvoj događaja tijekom ičešnje rasprave. Hvalili su nas na našoj lijepoj suradnji i dobro obavljenom poslu. No, prema socijalistima ovaj rezultat zapravo pokazuje da za nas nije važno da pokazujemo da Europski parlament eh, drži do onoga što govorimo da je važno. Zbog toga je ovo glasanje protiv antidiskriminacije. Pokazuje se da ti aspekti nisu važni. Dakle, ljevica treba to imati na umu. Alejandro mm. Gospodine, Hvala vam, gospođo predsjednice. Mi smo zapravo željeli glasati za izvješće gospodina Kose zato što suprotno s onim što on kaže, nama je doista bitna borba protiv svakog oblika diskriminacije. Problem je da u ovom odboru, da svi znamo da kad imamo e, izvještaj u ruci, da moramo slušati i druge klubove, za, klubove zastupnika i poštovati ih, e, razgovarati s njima i da moramo imati potpunu transparentnost, te da ne možemo iz inata reći dakle da nećemo glasati za amandmane bez ikakvog obrazloženja. Tako da to je pravilo koje je prekršeno u ovom izvještaju i naš je klub zastupnika uvijek otvoren za ovakve vrste kompromisa. No kada zatvaramo vrata, u jednom trenutku trebamo reći dosta. Hvala vam. Euh, Elisabeth Schröder pour u ime kluba zastupnika Zelenih. Also Verfahren, das war der ähm, Initiativ... Dakle, prije svega što se tiče postupka, izvješće na vlastitu inicijativu osmišljeno je kako bi zapravo preduhitrilo priopćenje komisije i kako bi se odaslala jedna jasna poruka. Ovo je bila inicijativa parlamenta, a komisija je podržala prijedlog koji zapravo mi možemo također, na koji možemo reagirati i mi smo zapravo kao reakciju na izvješće komisije reagirali na plenarne sjednici. I jučer sam vrlo oprezno izrazila svoje stajalište, rekavši da pregovori nisu bili optimalni, e, stajališta drugih klubova zastupnika nisu uzeta u obzir, ostvareni su kompromisi. jedno rekao sam jučer da ćemo morati vidjeti kakav će biti ishod glasanja i da li ćemo ga moći podržati ili nećemo. Nismo bili zadovoljni, bilo je čak i gore nego što su sami pregovori e, tekli, tako da nažalost nismo glasali za izvješće, što je šteta za parlament, no ne smatram da je izvješće bilo uravnoteženo. Dakle, nije na istu osnovu stavilo sve, e, sva pitanja antidiskriminacije. I to je naš, zapravo naša glavna kritika. Ima li drugih klubova zastupnika koji žele dati objašnjenje za glasovanje? U redu, to znači da nažalost naš odbor u ovom trenutku neće moći dati svoje mišljenje kao što smo to htjeli, kao što su to i koordinatori htjeli i e, rekli su da žele dati dodatna e, pojašnjenja za ovu izvršnu vlastnu inicijativu, pojasniti i precizirati prijedlog komisije, ali Eto, ovo je sada bio jedan primjer e, grupnog rada gdje nismo uspjeli savladati naše razlike, gdje nismo uspjeli imati, izraziti zajednički stav i svako može iz toga zaključiti što želi. Sada prelazimo na 19. točku koji se tiče amandmana e, za naš doprinos reviziji amandmana 81. iz uredbe parlamenta, iz poslovnika parlamenta. Što se tiče članka 81. stavka 1. podstavka 1. imamo kompromis A u ime dva kluba zastupnika. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Članak 1. stavak 1. podstavak 2. Stavljam amandman peti od Čabe na glasovanje. Tko je za? Protiv? suzažani, Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzažan, Odbačeno. Amandman šesti. Tko je za? Provjerit ćemo. Peti amandman. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 20 glasa za, 15 glasa protiv, 1 glas uzdržan. Imate potpuno pravo, usvaja se. 6 amandman je kompatibilan, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo podstavak 3, amandman 7 kojem ćemo glasovati. Ja sam predložen usmeni amandman. Izvestuju tko je za? Dakle, ovako izmijenjen oblik tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo nakon postavka 3, imamo amandman 8 Alejandra Sekasa tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hvala vam na ovom glasovanju. Prelazimo na točku broj 20. To nas vodi prema glasovanju o izvješću za inicijativu gospodina Filibulana. To je nacrt mišljenja Filibulana što se tiče predloga e, komisije za odbor ITRE o reindustrializaciji Europe u svrhu promicanja konkurentnosti i održivosti. Stavak 1 imamo prvi amandman uložen od Phil Benjona. Tko za? Tko je protiv? Suzdržan je odbačeno. Kompromis A u ime tri kluba zastupnika. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim imamo nakon stavka 1 amandman 6 izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Sedmi amandman Frederik Dardena. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Osmi amandman Jute Steinruck, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo amandman deveti, iste autorice, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbačeno. Stavak dva, kompromis B, ime tri kluba zastupnika, tko je za, tko je protiv, suzdržani, Usvaja se. Zatim imamo nakon stavka drugog, amandman 17. u dva dijela. Prvo ćemo glasovati o prvom dijelu amandmana Federika Dardena bez riječi masivno. Tko je za taj prvi dio protiv sužanju usvaja se. Tko je za riječ masivno, za protiv sužani usvojena je riječ masivno. 18. amandman sad je za protiv suzdržani Usvaja se. Zatim imamo amandman 19. Ista autorica tko za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Treći stavak. Kompromis C u ime tri kluba zastupnika tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Zatim imamo 24. amandman izvjestitelja tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 26. Birgit Cipel tko je za? Protiv suzdržani. Mislim da je odbačeno, ali provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. Dakle, 26. amandman. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 18 glasa za, 18 glasa protiv. Nije usvojen. Zatim imamo 27. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 28, Birgita, tražite provjeru o 27. amandmanu, otvaram glasovanje. Dakle, amandman 27. Karime Deli. Glasovanje je otvoreno, jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 17 za, 17 protiv, dva glasa suzdržana, odbačeno. Provera je potrebna. 28. amandman Birgit Cipel, 29. Evelin Regner i 30. od Fredrik Dardena. To su identični amandmani, glasujemo zajedno njima. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 18 za, 18 glasa protiv, jednaka većina ne usvaja se. Možemo sada glasovati o amandmanu broj 31. od Sare Eseja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini se da ćemo morati ipak provjeriti. 31. amandman, elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Dvadeset glasa za, 17 glasa protiv. Usvaja se. Zatim imamo amandman 32. Jute Steinruck. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 33. Izvjestitelja. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 34. izvjestitelja, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. isti autor, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, stavak 6. kompromis D, 4 kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo 39. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo li zajedno glasovati o ostalim amandmanima? Skupno glasovanje, dakle 40 do 43. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Stavit ćemo cijelo izvješće na glasovanje, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 33 glasa za, 3 protiv, nijedan glas suzdržan. Čestitamo izvjestitelju. Et nous en venons au point Sada prelazimo na 21. točku. Glasovanje o nacrtu mišljenja za odbor za pravna pitanja što se tiče pratećih mjera za delegiranje zakonodavnih ovlasti i nadzor država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti komisije. U našem žargonu znamo da se radi o pitanju veznih uz komitologiju. Stavak 2, amandman prvi, sa usmenim amandmanom izvjestitelja na amandman. Radi se o tome da promijenimo eh, dakle, sam formulaciju, to, o tome nećemo. Glasovat ćemo o ovako promijenim amandmanu. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak treći, kompromis A, dva kluba zastupnika. Tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Zatim imamo amandman Petit Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim e, šesti amandman Nadje Hirš. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi amandman Čabe Ori. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronička provjera. Elektronička provjera sedmog amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 17 glasa za, 18 glasa protiv, 1 glas suzdržan. Nije usvojen. Osmi amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo deveti amandman, Nadi Hirš, tko je za, tko je protiv, suzdržani, elektronička provjera, elektronička provjera devetog amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 20 glasa za, 16 glasa protiv. Usvaja se. Stavljamo cjelokupno mišljenje na glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 33 za, 2 glasa protiv, 1 suzdržan. Usvaja se. Zatim sada prelazimo na 22. točku. Glasovanje o nacetu izvješća Birgit Sipel za odbor ITRE. Što se tiče mišljenja gospodina Franka Rusta, radi se o izvješću na vlastitu inicijativu što se tiče jake, konkurentne i održive europske automobilske industrije. Dakle, Radi se o projektu kojeg zovemo CARS 2020. Na glasovanje stavljamo kao prvo stavak 1 kompromis A u ime četiri kluba zastupnika tko je za, protiv suzdržani. Usvaja se. Budući da smo usvojili ovaj kompromis, možemo glasovati o prvom amandmanu od Mariže Cornelissen. No, glasujemo samo o drugom dijelu ovog prvog amandmana. Tko je za drugi dio prvog amandmana Mariže Cornelissen što se tiče stavka 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Niste vrlo dinamični pa ćemo morati provjeriti elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanjem. Ne, dakle, prvi dio otpada. Stoga glasujemo o drugom dijelu prvog amandmana Mariže Cornelisen i e, elektroničkom provjerom. Dakle, drugi dio prvog amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Glasovanje je završeno. 17 za, 19 protiv. Nije usvojeno. Zatim, nakon stavka prvog, imamo amandman četiri, Bigi Cipel. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Peti, amandman Veronike Lope fontanije, Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo li šesti, sedmi i osmi amandman zajedno? Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak B, kompromis, stavak 2, kompromis B. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo nakon toga 12. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. amandman, Phil Benjon, Filip de Becker, tko je za, protiv, suzdržani, odbačeno. Stoga glasujemo o stavku 3, kompromisu C. U ime četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, Kompromis C se usvaja. I podržavali su ga čak i oni kluba zastupnika koji su ga htjeli ukloniti. Zatim 19. amandman, koji je za? Protiv? Suzdržani? Elektronička provjera. Elektronička provjera 19. amandmana. Ante McIntyre. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 20 glasa za, 17 glasa protiv, nijedan glas suzdržan, 19. amandman se usvaja. 20. amandman Veronike Lope Fontanjetko tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. iste autorice, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo kompromis deo, ima četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim nakon toga imamo kompromis E u ime četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo 26. amandman Birgit Cipel za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti stavak, 27. amandman tko za, protiv, suzdržani, odbačeno. 28. amandman tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo kompromis F, četiri kluba zastupnika tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvaja se. Stavak šesti. Kompromis G. Četiri kluba zastupnika. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi stavak. 34. amandman. Za? Protiv? Suzdržani? Elektronička provjera 34. amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 20 za, 17 glasa protiv, nijedan glas suzdržan. Usvaja se. Zatim nakon stav, imamo stavak 8. 39. amandman. Evelin Regner, Birgit Cipe za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 40. amandman. Birgit Cipel za protiv, suzdržani, usvaja se. 41. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 42. amandman Tomasa Hendela za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 42. amandman elektroničkom provjerom. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 17 glasa za, 19 protiv, nijedan glas suzdržan. Odbačeno. 43. amandman za, protiv, suzdržani, odbačeno. 44. amandman za, protiv, suzdržani, odbačeno. Cijelokupno mišljenje e, e, ćemo glasovati elektroničkom, elektroničkim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 34 glasa za, 3 glasa protiv, nijedan glas suzdržan. Čestitamo našoj izvjestiteljici. Sad ćemo prijeći na zadnje glasovanje današnje prijepodnevne sjednice. nous venons à smo e, sada na predzadnje glasanje, točka 23. Prijedlog mišljenja François Castex za odbor Ekon. Izvjestitelj je Ramon Tremosa Valses. Radi se o izvješću na vlastitu inicijativu koji se odnosi na politiku E, konkurentnosti. E, amandman 11. izvjestiteljice za protiv suzdržani uslove. Paragraf 1. Kompromis B za protiv e, suzdržani usvaja se. Paragraf 1. Amandman 2. Za protiv suzdržani provjera. Provjera o dakle amandmanu broj 12. Jeste li si glasali? Glasanje zatvoreno. 17 glasova za, 20 protiv, odbija se. Amandman 13 iste autorice za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 iste autorice za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf drugi kompromis C, 4 kluba zastupnika za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf drugi, kompromis D, tri kluba zastupnika za protiv suzdržani u Paragraf drugi, amandman 22. Filipa Bulona za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 23. izvjestiteljice za protiv suzdržani provjerit ćemo. Provjeravamo 23. za protiv. Glasanje zaključeno. 19 glasova za, 18 protiv, usvojeno s jednim glasom već više. Paragraf 10 zapravo su suzdržani usvojeni. Paragraf 2. amandman 25. Filipa Bulona za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 26. istog autora za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 3. kompromis F4 kluba zastupnika za protiv suzdržani usvaja se paragraf treći, amandman 30. Filipa Benjona za protiv suzdržani usvaja se. E, amandman 33. izvjestiteljice e, za protiv suzdržani provjeravamo 31. On glasanje otvoreno i jeste i svi glasali zatvoreno. 18 za, 19 protiv, odbija se. Paragraf četvrti, kompromis G, četiri kluba zastupnika za protiv suzdržani u se. Paragraf četvrti, amandman 36. Marlize Cornelisen za protiv, provjerit ćemo 36. Glasanje zatvoreno. 17 glasova za, 20 protiv, odbija se. A Amandman 37. za, protiv, sučani, usvaja se. Paragraf 5. E, e, H usvaja se. Sada paragraf 6. A Amandman Lester Costello za, protiv, odbija se. Uvodna napomena A, usvaja se, uvodna napomena A, e, da bi kaze. Amandman četvrti Davida Kaze. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman pet izvjestiteljice. Tko je za, protiv, i usvaja se. Amandman česti Davida Kaze. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman sedmi je povučen. Sada cijelo mišljenje stavljam na glasanje elektronskim putem. Glasanje je otvoreno. Ste svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 34 za, 33 protiv, 0 <laughs> suzdržanih. Čestitam izvjestiteljice. Dakle, E, želimo joj da uspije nametnuti sva, sve, svo svoje mišljenje e, odboru Ekon. Gospođo Bauer, vi ste se htjeli javiti u trenutku kada ćemo kao 25. točku dnevnog rada staviti e, nacrt mišljenja kojeg e, stavlja se na, koje na vi predlažete radi se o izvješću gospođe Jaroke, to je vezano i za odbor za socijalnu skrb kao i za odbor e, za žene koja govori o integriranju e, Roma. Izvolite. Hvala vam puno. Kao što sam jučer obećala kada smo raspravljali raspravljali ovim kompromisima, doista smo pokušavali pronaći odgovarajuće rečenje što se tiče načina na koji je srođen kompromisan tekst. I to do posljednjeg trenutka, ali nažalost vrlo kasno smo dobili povratnu informaciju što se tiče kompromisa BA. Tako da posljed, tijekom posljednje provjere, e, posljednju provjeru smo uspjeli napraviti tek jutros, pa bih zamolila da prihvatite moje objašnjenje. Promijenili smo BA i unijeli smo riječi, citiram, nadalje, ispričavam se, ako ćete nešto pročitati, samo nam recite gdje se točno narazimo, koji je kompromis, koja stranica, koji, e, koji redak. Kompromis C, dakle jedan dodatak, nakon riječi i socijalna, socijalno isključivanje, tu smo umetnuli ono što smo izvukli iz e, kompromisa BA, odnosno nadalje povećanje znanja učitelja rom, kulture Roma poboljšava smanjenju isključivanja. To je jedna promjena i mislim da siguran sam da je prihvatljiva. A u kompromisu A malo smo promijenili način na koji je srođeno nešto iz negativnog u pozitivno, to bi bio treći redak, gdje govorimo o bolje zapošljivosti osim e, slabe zapošljivosti i viša stopa nezaposlenosti umjesto niska stopa zaposlenosti i borba protiv diskriminacije. Dakle, pokušavamo time e, na djelovanje. Ispričavam se na ovom neobičajenom načinu rada, ali nismo imali drugu priliku jer smo prve povratne informacije dobili u ponoć. Réunion de commission des to je sastanak odbora za inovacije. E, odjedanput odjedan put se stvari stavljaju na dnevni red usred glasanja. Obacili smo e, izvješće na vlastitu inicijativu, a sada mi u trenutku glasanja mijenjamo tekst. Da li je potrebno nešto pojasniti po pitanju tih kompromisnih amandmana? Marijane Arken i o ovim izmjerama. Ispričavam se gospođi Bauer, samo da provjerim u kompromisu A. Rekli ste da mijenjamo riječi slabo ispred zapošljivosti, prva rečenica, riječima bolja. I zamijenili smo riječi niska riječju visoka. To sve u prvom redku. Da, što se tiče slabe zapošljivosti, tu kategoriju ponavljamo u trećem redku i ondje smo promijenili pozbaviti se boljom zapošljivošću. Prvi redak je bez promjena, samo u trećem redku smo promijenili način na koji je to sročeno. The would like to, to be voted. It would be. Dakle, možemo tekst uzeti onako kako izvesteljica želi da se o njemu glasa. Amandman osmi sada raspravljamo. Dakle, naglašavamo da je slaba zaposljivost bez ikakvih promjena u 2, 4, 5, šestom redku. Dakle, u šestom bi redku pisalo iz toga bavi se bovom, boljom zapošljivošću, višom stopom nezaposlenosti i borbom protiv diskriminacije u školi i na tržištu rada, a ostalo se ne mijenja. Da li to svima odgovara? Meni dijelo je u redu. S obzirom da imamo dakle, zakonodavne inovacije danas, možda bismo to mogli eto, i tako odraditi. Izvjestiteljica je zadovoljna. Dakle, možemo li sada raspraviti isto tako amandman C? E, morat ćete pogledati svoje tekstove. E, tamo bi trebalo pisati u šest, prvi redak bez promjena i zatim u šestom isključenost nakon čega dodajemo Nadalje, povećanje znanja učitelja unutar rama kulture pomoći će smanjenju isključenosti i tako dalje. Je li tu potrebno neko pojašnjenje? Ne. E, sve je dakle sada jasno, izvjesteljice je jako zadovoljna jer smo na taj način izvrdali baš sva pravila. Možemo sada preći na glasanje, ali molim vas da ovo ne bude presedan jer inače će tajništvo totalno e, poluditi i tražiti da pređu za drugi odbor. Dakle, sada E, glasamo o e, amandmanu vredan. Tko je za? Protiv? Usvojeno amandman drugi, za protiv usvojeno amandman treći, isto je za protiv usvojeni paragraf 1, kompromis A koji je izmijenjen četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf prvi, amandman osmi, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. Sarije Sa je za protiv. Suzdržani provjera. Provjera Amandman 9. Sarije Sa je za... Dakle, otvoren glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Šestnaest za, osamnaest protiv. Nitko nije sudržan, nije usvojeno, odbija se. Amandman 10, Minodore veti za protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 11. Minodora Kliveti s usmenim amandmanu. Je li netko protiv usmenog amandmana? Nije. E, glasamo o amandmanu 11. Tko je za? Protiv? E, suzdržani provjera. Glasanje otvoreno. Sve svi glasali. Glasanje je zatvoreno. 18 glasova za, 18 protiv, 0 suzdržani, je, 11. odben. Molim me eh, političke dužnostice da eh, komentare eh, ne prave previše glasno. Meni bi moj posao tada bio lakši. Gospodine Ori, od početka glasanja ponekada dodam dva glasa tamo gdje mi se prohtije. Ne, ne, ne, tamo gdje kako glasaju socijalisti. Jer e, socijalisti su problem, a ne njihove karte. A sada, gospođo amandman 12. Kinge Kunz, za protiv usvaja se. Paragraf prvi amandman 13. s usmenim amandmanom. Nitko nije protiv usmenog amandmana. Glasamo o amandmanu 13. neizmijenjenom na taj način koji je za protiv suzdržani Odbija se amandman 14. Kinge Kunst koje je za protiv usvaja se. Amandman 15. iste autorice za protiv služani usvaja se. Paragraf dugi kompromis B četiri kluba zastupnika za protiv služani usvaja se. Paragraf treći kompromis B e, pučana koji je za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf treći, kompromis EA, četiri kluba zastupnika za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf četvrti, amandman 21. Kinge Kunc e, za um, za, protiv, odbija se. Paragraf četvrti, amandman 23. Kinge Kunc, koji je za, protiv, suzdržani, E, usvaja se 24, članika Zapravo za protiv usvaja se 25, Kinge Kund za protiv, suzdržani usvaja se 26, iste autorice za protiv, suzdržani provjerit ćemo, provjerujemo 26. Jeste li si glasali? Glasanje je zatvoreno. 17 plus 2 je 19 glasova za, 16 protiv, 0 suzdržanih, amandman 26. je usvojen. Amandman 5. kompromis C, Četiri kluba zastupnika. Paragraf 5. kompromis C, kao što ga je i smo ga je predstavljen jutros. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. O tom istom paragrafu kompromis D, četiri kluba zastupnika za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf peti, amandman man, peti minodore kliveti za, protiv, e, provjera, glasanje otvoreno, zatvoreno. 17 osoba za, 19 protiv. Amandman 31. se odbija. Amandman 32. Kinge Kunc za, protiv, je, odbija se. Amandman 33. odnosno provjeravamo 32. Glasanje je otvoreno. Svi svi glasali, glasanje je zatvoreno. 19 za, 17 protiv, usvojeno i sada smo tu promijenili većinu. Amandman 33. minut rekli biti za, protiv, suzdržani, provjera. Provjera 33. za, protiv, za, svi su glasanje zatvoreno. 19 glasova za, 19 protiv. Usvaja se istom većinom. Paragraf 6. Kompromis E. Četiri kluba zastupnika za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 6. Amandman 38. Sarje Saje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39. Kinge Kunc za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 7. Kompromis F. Četiri kluba zastupnika. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 8. Kompromis G. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf Osmi kompromis H, četiri kluba zastupnika za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 8. amandman 54. Sarije Saje za protiv suzdržani usvaja se. 55. Žanlika Benamjasa za protiv suzdržani usvaja se. 56. Kinge Kunc tko je za protiv suzdržani provjera 56. E, glasanje otvoreno, zatvoreno, 19 za, 17 protiv, usvaja sa amandman 55 i Sarije Saje, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se paragraf 8. Ne, amandman 58. Žalnik Bena Mjasa otpada. Amandman 59. Kinge Kunc, tko je za? zajedno 59 do 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. A sada cijelo mišljenje elektronskim putem. Glasanje otvoreno. Sve svi glasali. Glasanje zatvoreno. 30 plus, plus 2, 32, 3 protiv i 1 suzdržani glas. Čestitamo izvjestiteljici. Završili smo s glasanjem. A sada točka dnevnog reda broj 19. E, ne, deve 17. Ne, šestnest. Ovo je odbrojavanje. Dakle, prelazimo na točku dnevnog reda broj šestnest. E, gdje dajem riječ iz e, Ri Omen da nam kaže kako je jučer bilo na e, trijalogu gdje se govorilo o e, boljoj mogućnosti e, prenošenja prava na mirovinu. A molim da oni koji ne žele prisutiti toj točki dnevnog reda izađu u tišini. Izvolite. Nastavit ću e, na njemačkom. E, drago nam je što je gospodin Jean Lambert također bio tamo, te na e, prethodnim tehničkim e, sastancima, Frederik. I to je doista odlično. Uvijek je dobro imati malo više pomoći i podrške. Ono što želim reći je da je komisija, komisija ova direktiva jako važna, i prihvatili su prijedloge koji su bili dosta udaljeni od njihova prvotnog prijedloga. Druga stvar je da su da je prostora jako, jako malo. Uspjeli smo postići dogovor tek na kraju dana. Time što smo prihvatili diskriminaciju protiv uh, iseljenika, to jest useljenika. I to je stvarna situacija. Mi želimo otkloniti sve oblike diskriminacije. No za vrijeme naših pregovora znamo da smo či, pročitali smo tekstove koji su nam e, podnijeli pravni savjetnici iz vijeća. I mislim da je to područje na kojem je moguće ostvariti još napretka. Dakle, kad govorimo o tri godine i 21 godini, želimo smanjiti tri godine i to još uvijek želimo učiniti. E, budući da su ovi sastanci javni, to je i dalje naš stav. No, osim toga imamo i drugih problema s kojima koje moramo rješavati i to nam je postalo jasno za vrijeme ovih pregovora. Postoji nekoliko poteškoća kojima se moramo baviti. E, riječ, ovdje je riječ o problemu definicije. Nemam sada tekst pred sobom, no pitanje je što je mobilni radnik? Postoji nešto iza toga. Ako netko tko radi u drugoj zemlji, je li to netko tko radi u drugoj zemlji i tako i dalje. No, bilo je nešto rečeno o razdoblju od dvije godine. I to smo pokrili u tehničkom izvještaju. Što to točno znači? Pitali smo komisiju što to točno znači. A komisija je odgovorila da je to jako dobro, da je to nešto što je jako dobro za zaposlenike, za radnike, no mi mislimo da nije i da se taj rok od tri godine mora ukloniti jer to ne definira ograničenja samo na e, dakle radnike iz drugih zemalja već je tu i cijela jedna dimenzija koja se odnosi na privatnost to znači da će na primjer njemačke vlasti morati e, provesti istrage ako imate recimo radnika iz francuske koji e, radi tri godine u njemačkoj dakle on se naziva pograničnim radnikom I sad ako taj radnik ode iz Njemačke, njemačke vlasti moraju istražiti što je taj radnik radio dvije godine da se vidi e, ispunjavali uvjete ili ne. I mislim da je to nemoguće. Jer bi to samo izazvalo ogromnu količinu birokratskih postupaka i doista ne mogu shvatiti to. Ne znam ni kako točno funkcionira njemački sustav i možda nam stručnjaci mogu pomoći, no mislim da bismo to zapravo svakako morali izbjeći. Zatim e, ima još jedna točka na kojoj se nadam da ćemo ostvariti ipak malo bolje e, rješenje, a to je a to su dakle e, uvjeti koji su potrebni za stjecanje prava. Imali smo dakle tri godine prava koja su recimo, dakle tri godine ko rada, tu je nešto stečeno i sada bi trebalo isplatiti. I to su podržavali i moji kolege. Želimo da se definira maksimum za stvarne isplate. I kad govorimo o jednakom postupanju dakle za stečena prava no ako govorimo o duljem periodu ne želimo da ljudi iskoriste taj novac da kupe sportski automobil to nam se dogodilo u Jednom kraljevstvu dakle to je kratak sažetak izvješća to su um, problemi s kojima smo se suočili I sljedeća točka o sam govorila, to jest posljednja točka o sam govorila će biti na našem dnevnom redu na sljedećem sastanku. Ću relativno kratak. Mislim da je e, Rija prilično dobro sažela e, bitne stvari. E, pokušati promijeniti diskriminaciju neće biti lako. Pokušati da promijene mišljenje o periodu od tri godine, to je važna borba ali nisam ostio da su oni zato otvoreni. Mislim da tamo ipak gdje imamo neku vrstu manevarskog prostora je ovo pitanje dvije godine o primjene direktive. I ja mislim da moramo e, svakako se izboriti protiv ove stvari od dvije godine, taj rok od dvije godine jer to jednostavno je nedopustivo. A isto tako moramo e, se pozabaviti i pitanjem e, te e, isplate. Mislim da je to nešto gdje bismo eventualno za vrijeme pregovora nešto mogli i postići. Želi se još netko javiti za riječ? Ne. U kojem slučaju ćemo zaželjeti našim pregovaračima da nastave dobro s radom. Završili smo dakle s tom točkom dnevnog reda pa prelazimo na točku dnevnog reda broj 26. Gdje ćemo govoriti e, o izvješću e, Jute Steinru na vlastitu inicijativu e, učinkovit rad za poboljšanje uvjeta rada u Europi. Podsjećam vas da se radi o izvješću gdje smo imali vrlo zanimljiv seminar, dakle na tu temu 18. rujna. Dajem riječ izvjestiteljici. A hvala vam, gospođo predsjednice. Inicijativa ovog odbora da pripremimo izvještaj o inspekciji rada je bila vrlo važna kršenja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu te osiguranje dostojanstvih uvjeta rada je vrlo visoko na agendi i imamo jako puno slučajeva u kojima je ključno poduzeti određene mjere. Na primjer, provedba direktive o upućivanju radnika Dakle, ona je ključna kako bismo spriječili iskorištavanje radnika s jedne strane, no opet s druge strane bitna je i kako bismo osigurali da tvrtke postupaju na zakoniti način. Kršenje propisa o sigurnosti i zdravlju na radu mogu uzrokovati e, nelegalno natjecanje, tržišno natjecanje. Znamo da, na, danas su milijarde izgubljene dakle, u državnim proračunima upravo zbog takvih postupaka. Što se tiče zdravlja i sigurnosti na radu. Ovim propisom želimo ojačati inspekciju rada te osigurati da se radni propisi poštuju u svim državama članicama to, to naravno postaje problem u mnogim zemljama zbog politika štednje koje se provode u velikom broju zemalja. Isto tako i sami znate da se ugovori o radu postali sve složeniji i tu će biti jako puno posla za nacionalna inspekcijska tijela za koje se bojim da neće uspjeti sve kontrolirati. U svojem izvješću imam dva dijela. Prvi dio se odnosi na nacionalna inspekcijska tijela, a drugi dio na europsku razinu. Nacionalna inspekcijska tijela moraju ispuniti minimalne zahtjeve budući da su dio zajedničkog tržišta i tržišta rada. To znači da moramo imati zajednička pravila kako bismo se mogli odhrvati negativnim trendovima koje primjećujemo na nacionalnoj razini. Potrebne su nam učinkovite inspekcije. To mora biti javna uloga, neovisna uloga. I mislim da moramo pod svaku cijenu osigurati dimenziju dakle neovisnosti. U slučaju zlouporabe i kršenja prava radnici moraju biti zaštićeni i to znači, i to naravno besplatno, znači da, bi, da moraju imati mogućnost braniti svoja prava te ostvariti e, naknadne koje im pripadaju. Zemlje članice moraju osigurati, dakle moraju postaviti temelje kako bi nacionalna tijela za inspekciju mogla dakle poslovati, raditi dakle u svojim svakodnevnim aktivnostima. Izvještaj se također moraju ažurirati. Što se tiče samozapošljavanja te rada preko agencija, vrlo često takvi ugovori nisu registrirani na odgovarajući način kod nadležnih tijela. Zatim, kod neprijavljenog rada, zemlje članice moraju pripremiti akcijske planove te educirati svoje zaposlenike. Isto tako e, imam niz preporuka za funkcioniranje inspekcija na europskoj razini. E, moramo pojačati suradnju kako bismo mogli kontrolirati dakle, e, sve te slučajeve i na prekograničnoj razini. Razgovarala sam s predstavnicima brojnih zemalja članica i mm, postoje problemi, svi to tvrde, na primjer, europska mm, kartica za socijalno osiguranje već postoji u nekim zemljama, zatim eh, spomenuli smo potrebu za uspostavljanje europskog sustava ranog upozorenja, tako nešto slično postoji u sustavu zaštite potrošača, to je RAPEX sustav, te pravila protiv socijalnog dumpinga. Europska komisija trenutačno radi na tome i e, trebala bi biti, propisi bi trebali biti uskoro pripremljeni uz potrebne sankcije. Mislim da bi se isti propisi trebali primjenjivati i na neprijavljeni rad i socijalni dumping, zato što mm, dakle, ta dva fenomena također narušavaju tržišno, pošteno tržišno natjecanje. Inspekcije na razini Europske unije bi mogle tome stati na kraj. E, na primjer, u sektoru građevinarstva to je bio jedan od primjera u kojem nacionalna tijela više nisu bilo u mogućnosti provoditi e, svoje istrage u drugoj e, državi. I takvim praksama doista moramo stati na kraj. Sada sam spremna za vaša pitanja i mislim da je svima u interesu da pripremimo propis koji će biti u najboljem interesu naših građana i tvrtke. Hvala Marijan Harkin. A nakon toga gospođa Vjetska. Moj kolega, gospodin Kacin, se ispričao i zamolio me da kažem nekoliko riječi. U Aldeus smo svjesni važnosti ove teme. Inspekcija rada e, ostaje u nadležnosti zemalja članica i dakle moramo imati na umu te moramo pružiti jasne smjernice zemljama članicama te nadležnim tijela za provođenje inspekcija, zato što uspjeh njihova rada je ključan element za funkcioniranje jedinstvenog tržišta. U Aldeu mi snažno podržavamo inicijative razmjena najboljih praksi i zaštitu radnika od kršenja njihovih prava, te naravno poštivanje standarda rada, isplaćivanja radnicima i zaposlenicima njihovih plaća i doprinosa. Sve je to potrebno kako bismo osigurali zakonite radne uvjete i osigurali radnicima potrebnu zaštitu te osigurali razmjenu informacija preko granica. Poštujući načelo subsidijarnosti, trebali bismo raditi na stvaranju ujednačenih pravila na razini Europske unije. Dakle, ne bismo trebali, trebali bismo kažnjavati zemlje u kojima se radni propisi ne poštuju na odgovarajući način. Veselimo se ovoj raspravi i dat ćemo svoj doprinos. Gospođo Sovjetska. Hvala vam. E, slažem se sa izvjestiteljicom da su inspektori dakle u području inspektori rada vrlo ključni, njihova je uloga vrlo ključna. Kad govorimo o provedbi radnog prava, e, moramo naglasiti da samozapošljavanje mora uistinu biti stvarno samozapošljavanje, a ne krinka za nešto drugo. Isto tako moramo kažljavati e, kažnjavati zlouporabe svih slučajeva i kršenje prava. Ovdje govorimo o nezakonodavnim postupcima i moramo provesti usporedbu sa trenutačnim e, propisima. Moramo dakle definirati što je prosječni prihod, zatim rasprava o socijalnom dumpingu. Ta rasprava traje već jako dugo vremena. Stoga Nemojmo zaboraviti da u zemljama srednje i istočne Europe da su e, plaće još uvijek puno niže nego na zapadu. Jučer je gospođa Steinmark postavila pitanje kako možete živjeti sa 300 eura mjesečno. Nemojmo zaboraviti da u velikom broju zemalja možete jako dobro i živjeti sa 300 eura mjesečno. Inspekcije su ključne no to ne smije biti način mm, Dakle, to se ne smije iskorištavati na način da se dovodi radna snaga izvana. Odluka suda Europske unije a, podržava, ide u prilog tom stavu. Imali smo sličnu situaciju u, u Danskoj. U izvještaju ima nekoliko točaka s kojima nisam zadovoljna, na primjer sudjelovanje socijalnih partnera u inspekcije rada. Mislim da to ide ipak malo predaleko. To nije nadležnost Europske unije i socijalni partneri ne mogu imati specifične kompetencije u tom području. Zatim o radnicima koji dakle, eh, se šalju na rad u druge države nisam sigurna da bismo trebali ići u tolike detalje. Tako da mislim da smo otišli u tom području jedan korak predaleko. E, nekoliko je inicijativa u ovom izvještaju za koje smatram da su previše složene i e, previše skupe. mislim da bi to moglo e, utjecati na kvalitetu inspekcija. Tako da što se tiče ovoga možete očekivati amandmane s moje strane. Javili se još netko za riječ? Da, u ovoj raspravi e, moram vas podsjetiti na to da se radi o izvješću na vlastitu inicijativu naš je odbor ovdje apsolutno u e, svojoj pravoj ulozi. Mi smo već neke stvari e, ovdje riješili kada smo u okviru izvješća Marijan Tyson odredili program o razvoju socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije. E, mi smo smatrali da e, moramo te stvari uvesti, odnosno da u ekonomsku i monetarnu uniju moramo uzeti i socijalni stup. I e, tu smo tražili također uspostavljanje inspekcije rada. Jasno mi je da se sada raspravlja o određenim dijelovima tih zakonskih propisa, međutim to su djelomični zakonski propisi koji e, i nemaju za namjeru da pokriju apsolutno sve aspekte e, europskog tržišta rada. Moramo prema toga imati precizne e, precizne zakonske propise o određenim temama i ja zapravo jako podržavam izvjestiteljicu i e, podupirem njezine prijedloge. Da li komisija želi, e, želi uzeti riječ? Ne. Nema više nikoga iz komisije ovdje. Ima li još neko iz Europske komisije u ovoj dvorani? Pa onda molim vas da se javite i recite želite li uzeti riječ ili ne želite. Hvala. E, izvjestiteljice imate riječ. Hvala vam. Vaši komentari pokazuju vaše zanimanje za ovu temu. Drago mi je da se svi slažemo oko potrebe za smjernicama, te da moramo ojačati suradnju među državama članicama u ovom području. Ne slažem se s onima koji kažu da su prijedlozi previše složeni i previše skupi. pokušala sam sagledati i financijske posljedice za zemlje članice. Govorimo o tisuću mm, milijardi koje države izgube. Ovdje ne govorimo o minimalnim plaćama ili uplitanjem u kolektivno pregovaranje, u kolektivne pregovore. Ovdje govorimo o nezakonitim praksama koje se šire diljem Europe. Moramo to iskorijeniti i moramo se boriti protiv takvog nezakonitog pružanja usluga i nezakonitih oblika rada. Isto tako moramo osigurati dostupnost informacija, moramo osigurati prekogranična pravila koja će osigurati transparentnost. Ne upličamo se u zakonodavne prakse, već se bav, borimo protiv nezakonitih praksi. Možda niste dobro razumjeli ono što sam jučer rekla um, mislila sam na Njemačku. U Njemačkoj nitko ne može živjeti sa 300 eura, ali isto tako znam da u istočnoj Europi da, na primjer, u Češkoj postoje radnici koji dobivaju plaću od 120 eura mjesečno, a s druge strane radnici se kažnjavaju ako ne ispunjavaju ciljeve produktivnosti i to im se skida od plaće. To je problem u gotovo svim zemljama članicama Europske unije. Razina nezakonitog postupanja može oštetiti radnike te isto tako e, smanjiti mm, porez, to jest prihod od poreza u državne blagajne. Ovdje se pokušavamo boriti protiv nezakonitih praksi i to je ključno. Hvala, ovo je dakle žučna rasprava koju ćemo voditi kada se ulože amantmani e, koje treba uložiti prije 10. listopada u podne. I e, molim ovdje digitalni potpis. 5. studenog ćemo raspravljati o tim amandmanima, 25. studenog ćemo raspravljati o kompromisnim amandmanima, a glasat ćemo 26. studenog. Završili smo s ovom točkom dnevnog reda, pa ću sada ponovo dati e, riječ kolegici Steinbruch da nam kaže e, kakav je njezin nacrt mišljenja za odbor IMKO. Radi se o e, mišljenju na vlastitu inicijativu o isporuci E, paketa kako bi se podržao tržište Europske unije. Hvala vam lijepo. E, izvješće IMKA uvelike se usredotočila na poboljšanja u dostavi za potrošače. Naše mišljenje je korisno toliko što možemo dodati još jednu dodatnu dimenziju ovom izvješću koja je usredotočena na radnike. Dakle, prekogranična dostava trebala bi biti pojednostavljena za potrošače, to se podrazumijeva, no trebamo jasno reći činjenicu da uz to, da za to postoji i cijena. Što se tiče paketne dostave, već se borimo sa velikim poteškoćama kao posljedica e, cijelog niza podugovornih e, partnera vrlo često ti podugovaratelji više nisu povezani sa glavnim ugovaračem, nisu odgovorni za poštivanje svih prava. Dakle, radni uvjeti, minimalna plaća i tome slično se ne poštuje. Potrebno nam je pojednostavljeno tržište, paketne dostave, bolja suradnja između nacionalnih dobavljača i moramo se pobrinuti da bilo kakav rast u ovom području prepozna prava radnika i uzme ih u obzir. Dakle, potrebna nam je pouzdana dostava, ali kako bismo se pobrinuli da to dobijemo, sama poduzeća se moraju pobrinuti da su njihovi radnici osposobljeni za svoj posao, primjerice za sustave navigacije, praćenja. Također moramo vidjeti koje je točno vrijeme potrebno za dostavu paketa, e, tovarenje i tome slično. To sve spada u radno vrijeme radnika. Konkurentnost europskih poduzeća ne može se očuvati e, tako da se sve prelama na leđima samih radnika, dostavljača. Hvala. Hvala lijepo. Još netko želi uzeti riječ ili ne želi? Jer ovo se odnosi ne samo na elektronsku trgovinu, već i sasvim sigurno i budućnost pošte. Dakle i ovdje amandmani se mogu lošiti do 10. E, listopada petog e, studenog ćemo raspravljati o amandmanima i onda će odbor INKO o tome glasati mislim 17. prosinca. Prelazimo sada na posljednju točku e, dnevnog reda, da je riječ Davidu Kazi koji je izvijestio mišljenju Europskom planu e, za e, trgovinu na malo. Izvolite, e, izvjestitelju, imate dakle riječ da nam predstavite 31 amandman koji je uložen na vaš nacrt mišljenja. Dakle, što se tiče plana za sektor malo prode, potrebno je uvelike ojačati postojeće mjere e, kako bismo se pozabavili zaposlenošću u državama članicama. E, vrlo sam zahvalan kolegama iz svih klubova zastupnika na amandmanima na moj nacrt mišljenja. Osobito bih spomenuo sljedeće točke. E, nužnost da se razmotri mobilnost radnika i e, prednosti e, do kojih dolazi zbog rasta maloprodajnog sektora, zatim naglasak na jaz između potreba tržišta rada i vještina radnika, to je u amandmanu 10 spomenuto, zatim naglasak na sposobnost poslodavaca da svoje zaposlenike pripreme na promjene u sektoru do kojih dolazi zbog inovacija. Slažem se da bi zaposlenici trebali biti u tome proaktivni. Također, važnost e, cijeloživotnog učenja, to je još jedna vrlo važna točka koja se nalazi u jednom od amandmana, kao i potreba da se uvede jedna podrška onim tradicionalnim e, sektorima trgovine. Prisutstvo malih i srednjih poduzetnika, primjerice na selu, njihova važnost za starije osobe je opisana u amandmanu 31. Također se slažem sa mnoštvom elemenata koje je predložio moj kolega Andreja Kacolino i vjerujem da ti elementi vrlo lijepo oslikavaju poteškoće s kojima se zaposlenici u ovom sektoru susreću smatram da bismo trebali unijeti neke promjene kako bi se poboljšao na, kako bi se poboljšao način, oblik na koji je ovo sročeno. E, siguran sam da ćemo moći zajednički raditi na tome da pronađemo e, uravnotežen način da to formuliramo. Zahvaljujem i kolegi sabrnohu na amandmanima 16, 20, 28, 29 E, to su doista odlični amandmani. I obavijestio bih predsjedništvo i kolege da već imamo četiri kompromisna amandmana koja su i prosljeđena. Oni uključuju amandmane 1 do 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 i 19. o tome se trenutno pregovara. Dakle, uz mnogo optimizma i entuzijazma radim se suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni i drugim kolegama. A sve u svrhu napretka i usavršavanja ovog teksta, ovog mišljenja. Svima zahvaljujem na njihovim doprinosima tijekom proteklih dana. Hvala. Alors, euh, souhaite tko e, želi uzeti riječ? Gospođa Kostelu. E, gospođa Lambert. Ne, samo gospođa Kostelu. Izvolite. Zahvaljujem predsjednici e, u ime izvjestitelja za klub zastupnika SID, gospodina Kacolina, želi bih vam prenijeti njegove stavove. On kaže da smatra da je mišljenje koje gospodin Kaza sastavio do vrlo dobar tekst, iako je donekle manjkav u nekim socijalnim aspektima. Svi amandmani, doduše koji su ponuđeni, vjerujemo da popunjavaju te nedostatke. Gospodin Kacalino radi sa gospodinom Kazom na kompromisnim amandmanima, siguran je da će doći E, ubrzo do zadovoljavajućih rezultata. Dva amandmana koje je gospodin Kacalino e, predložio vrlo su važni za naš klub zastupnika. Amandman peti koji kritizira ponašanje multinacionalnih kompanija e, zbog gospodarske recesije došla do znatnog gubitka radnih mjesta u sektoru maloprodaje, uključujući i u velikim lancima. Rezultat je da se zaposlenike tjera da rade kraće radno vrijeme. Neke multinacionalne kompanije, kako bi držale svoje profite, koristile su, iskoristile su cijene kao izgovor e, da bi e, koristili neke e, mjere, nauveli neke mjere protiv svojih radnika. Amandman 14 se bavi maloprodnim sektorom koje, za koje je karakteristično korištenje privremenih ugovora, agencija zaposlenih preko agencija E, ili čak prisiljavanje radnika da rade blagdanima, noću, vikendom, što je zapravo vrlo ozbiljno po njihov e, socijalni obiteljski život. Poziva se države članice da usvoje e, striktno zakonodavstvo što se tiče radnih sati nedjeljom na večer u maloprodajnom sektoru. Ne želimo potpunu liberalizaciju maloprodajnog sektora. Europska unija podržava ovo stalište i mnoge katoličke organizacije također. Amandman 21. mogli bismo usmenim amandmanom e, izbrisati posljednju rečenicu koja kaže usvojiti striktno zakonodavstvo o radnom vremenu kako bismo se pobrinuli da postoji poštena konkurencija. I to ukoliko su drugi klubovi zastupnika za, na samo ako se prihvati amandman 14. Podržavamo sve druge amandmane i tri zadatka bismo osobito naglasili. Prije svega nestoja, nestajanje malih e, trgovina iz centra grada i malih mjesta, što otežava osobito starijima i ljudima sa invaliditetom da dođu do potrebnih namjenica. Zatim, važnost sigurnosti na radnom mjestu. Imamo statistike o tome kako je sektor malo prodaje zapravo sektor koji je najugroženiji i komisiju pozivamo da nastavi e, sa radnom direktivom muskularno skeletarnim poremećajima. I konačno trebamo centar za sposobljavanje starijih radnika i povećanje inspekcije rada kako bismo se borili protiv rada na crnom ovom sektoru. Javlja li se možda još netko za riječ? Ne. Da li vi, eh, kao jeste, želite odgovoriti gospođi Kostelo? Ukratko, e, što je rekao moj kolega Kosolino, o amandmanu petom, isto tako amandmanu četrnestom, e, ta su dva amandmana meni prihvatljiva, no trenutni e, format o kojem raspravljamo mora biti razjašnjen slažem se da su važni amandmani, no tekst je potrebno dodatno pojasniti. Dakle, moramo zajednički raditi u dolazećim tjednima e, kako bismo te amandmane poboljšali, osobito amandman 14. E, slažem se da se spomenu male trgovine u centrima i selima i mogu reći da ove amandmane prihvaćam koje se bave tim malim trgovinama. Što se tiče ostatka, ja ću nastaviti raditi na kompromisnim amandmanima i nadam se da ćemo u nadolazećim danima uspjeti e, iznaći naša neka rješenja. Beaucoup, donc puno hvala. Završili smo sa 28. točkom dnevnog reda. Kompromisne amandmane ćemo, eh, o njima ćemo raspraviti 17. listopada. A istog dana ćemo o njima glasati kako bi se o njima mogla izjasniti odbor IMKO 17. Eh, studenog. Ako nema više ništa drugo, e, naš e, će sljedeći sastanak biti u Strasburu e, u četvrtak ujutro, a nakon toga 17. listopada ovdje u Briselu. Hvala.